Okay, dear colleagues, uh, let's start our... Dobro, znači možemo krenuti s našim današnjim sastankom nakon saslušanja koje smo imali zajedno sa odborom IMCO. Pa kao prvo e, želim svima zahvaliti na pristojnju saslušanju. Doista mi je bilo zadovoljstvo vidjeti toliko članova E, kluga Imka, <laughs> manje imko, <laughs> manje članova Imka, što mislim da je bilo odlično vidjeti sa, sa naravno, s mojeg gledišta. Druga točka dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda, nije bilo izmjena, zahtjeva za izmjenama, pa je dnevni red ovime usvojen. Nadalje, usvajanje zapisnika 14. i 15. ožujka. Mislim da ćemo prema po tome postupiti kao i obično. Zapisnik se usvaja ako nema komentara prije kraja sastanka. Točka četvrta, najave predsjednika, kao i e, uobičajeno ovaj sastanak e, prenosi se e, web screeningom i znači svi koji u Lisabonu, i Talinu e, i Rizi, Rigi, Londonu i drugdje nas prate, mogu nas pratiti web streamingom iz Zagreba će svakako čuti što danas radimo. I još jedna napomena o TTIP-u. Znači sljedeća runda kreće 25. travnja u Njorku. i predsjednik Obama i e, gospođa Malmström pokušati će ubrzati procese, međutim u ovom trenutku još nije jasno što će nam to donijeti. Peta točka, stanje trijaloga, pregovora u trijalogu. E, o konfliktnim mineralima i ništa novo u usporedbi sa prethodnim sastankom i e, statistika vanjske trgovine, ništa novo, možda se sjećate prije godinu i pola u vijeću se dogovorilo oko ovoga, međutim vijeće nije bilo spremno prihvatiti kompromis jer e, je postala neka razlika u korištenju implementiranih i delegiranih akata, posebice što se tiče e, poziva stručnjaka od strane Vijeća Europskog parlamenta u stručne skupine. Dakle, ovaj sporazum, iako je dogovoren od strane tima za trialog, nekako se našu između E, usvajanja i odbijanja nije bilo zapravo niti jedno niti drugo nego ovako je nejasna situacija i zapravo interinstitucionalni sporazum koji smo sklopili prije nekoliko tjedana uveo je e, i elemente iz e, međuinstitucionalnog sporazuma u uredbu tako da su te razlike sada riješene i možemo glasati sutra konačno o ovom pitanju. Nadalje točka šesta. Pripreme za e, post elektronu reviziju e, višegodišnjeg financijskog okvira i e, dakle i u ovom parlamentu i u ovom odboru i u parlamentu dajem o riječ odgovornoj osobi. Zahvaljujem uvaženi kolege. Znači, što se tiče proračuna za eh, odbora za proračun, eh, imamo još dvoje su izvjestitelja, Jana Olbrihta i Izabele Tomas. I evo samo kratko što je pred nama što se tiče revizije višegodišnjeg financijskog okvira. Eh, vrlo teški pregovori su pred nama, ali treba biti također jasno i želim ovdje to poručiti i komisiji i vijeću i to vrlo jasno. Znači, ako nam ne uspije u svim, e, dogovoriti se u svim težištima e, e, doći do sporazuma oko višegodišnjeg okvira 2014. do 2020. onda ćemo vidjeti kako će izgledati godišnji pregovori o proračunu, kako još do sada nismo vidjeli, ali doista i e, nesposobnosti da e, proračunski odgovorimo na izazove koji su pred nama. Proteklih mjeseci, a uslijed e, izbjegličke krize morali smo prebacivati sredstva u proračunu kakve ja u 26 godina još nikada nisam doživio. Razmislite samo o ovom paketu od 9,2 e, milijardi za e, godine 15. i 16. I također želim još podsjetiti da smo na kraju teških e, pregovora sa Irskim predsjedništvom vijeća gdje gotovo ništa nije uspjelo zbog e, tvrdoglavosti i e, manipulacija koje su se onda dogovarale, e, dogodile prema javnosti. Na kraju je uspjela, smo uspjeli uvesti više fleksibilnosti u proračunski postupak, a kako bi se iskoristile marže i gornje granice kod e, dogovorenih obveza za plaćanje e, iskoristila i spasila. Jer zapravo ovih 960 e, i 908 milijardi eura. Jer bilo je jasno od samog početka da zbog kašnjenja pregovora u višegodišnjem programu ćemo doći u Cajtnot, u vremensku stisku i opet smo došli u situaciju koju poznajemo iz e, drugog financijskog planiranja, naime da u jednom trenutku ne uspijevamo udovoljiti e, preuzetim obvezama i da se onda one brišu. Mislim, to se tiče kasnije našeg rada, naime da taj problem e, nije nešto što se događa samo u strukturnoj politici, nego očigledno kao je proteklih godina imamo problem da ono što se događa u području e, vanjskopolitičkih instrumenata što je ondje dakle zamišljeno se ne može u potpunosti realizirati. To je u velikoj mjeri možda povezano i s time da situacija u zemljama primateljicama ili u zemljama s kojim imamo partnerstvo i gdje su instrumenti e, za, trebaju doprinijeti stabilizaciju društva, e, događaju se nepredviđene okolnosti ili je provedba proračunski previše komplicirana. I iz tog razloga mora svima biti jasno da temeljem tekućih izazova i situacije upravo u kategorijama 3 i 4 moramo doći do vrlo odlučujućih e, odluka E, i to ne samo planovi za Europol i Frontex e, gdje na primjer smo prošlog ljeta sred krize vijeće e, uopće nije htjelo ozbiljno o tome razmišljati, ali upravo iz tog razloga druge stvari su puno kasne i došle puno prekasno. A ključna zadaća mora biti da se osim mnogih drugih pitanja vidimo kako ćemo uspjeti, a glede situacije u e, susjedstvu, u Bliskom na Bliskom istoku, u Africi i drugdje, dati doprinos e, trajnoj stabilizaciji, održivoj stabilizaciji kako ne bismo bili stalno okruženi propovim državama. Dakle, svakako to se onda odražava na, na pitanje kako ćemo e, to integrirati u trgovinsku politiku. I također u predlogu mišljenja, to sam također spomenuo, dakle, Eh, onaj eh, očajni pokušaj komisije da s puno kreativnosti, eh, posebice u području onoga, jedva još u području onoga što, se, što je dopušteno proračunskim postupcima, dakle uvesti ovo prijedloge 1,5 milijardi eura za Sjevernu Afriku i to iz e, postojećih stavaka za razvoj i Europskog e, iz e, razvojnog fonda. Mislim, ja uvijek jesam za, za ono što se može prebaciti, ali postoje neki prioriteti koji su možda važniji od onoga što smo zaključili i također da se prebacivanje iz programa za, za susjedne zemlje uzme 500 milijuna kako bi se ovih 1,5 e, milijardi i 500 milijuna e, doprinese e, iz nacionalnih proračuna to je prema proračunskom pravilniku dopustivo, ali govorimo o tome toliko intenzivno jer je kao prvo iskustvo da po mojem saznanju zemlje članice do sada nisu uopće dali u fond e, ona sredstva koja su trebala, oni 100 milijuna, nije, nisu ni 100 milijuna uplaćeno, pa se nadamo da će još nešto biti uplaćeno. I onda ako krenemo na to na ovaj način, e, među, na vleđu vladi način nađemo, e, rješenje problema na ovaj način možda će se pokazati krivim putem. Naime, e, neke zemlje daju 3 milijuna ili ovak ili i onda sjede u upravnom odboru. I e, upravo zbog toga e, kritička napomena da takva rješenja se mogu odobriti samo zato što se mora brzo reagirati, ali da daljnje intenziviranje ovakvih projekata ne smije voditi do toga da se e, daju sredstva e, iz vlastitih sredstava i da parlamentu treba sudjelovati. Dakle, to je još jedna tema za reviziju. ako želimo stvarnu reviziju sa odgovarajućim sadržajnim i proračunskim posljedicama ili e, ćemo se i dalje upuštati u ovakve stvari. A mislim da dugoročno gledano bi moglo jako štediti parlamentarizmu. I ako kažemo takva sredstva, takve fondove je lakše upravljati i privući nego e, neki stavak iz e, europskog e, proračuna zbog proračunskog propisa, onda mislim mogu reći samo kakav je to argument, onda treba mijenjati proračunske propise. Mislim, to je vrlo kompleksna struktura koju moramo imati pred očima. I tu se onda naravno postavio još i pitanje kako sa više e, fleksibilnosti odgovoriti na nove izazove. Mislim da je to važno, a mislim da pritom je nama bitno da s jedne strane e, imamo odgovarajuća sredstva na raspolaganju, a drugo da trgovinska politika Europske unije i komisije e, ima od toga koristi, da se može podupirati financijski time i da se time daje doprinos stabilnosti i rastu i kod nas i kod naših trgovinskih partnera. E, uključit ću sad i sljedeće, naime što je ono sljedeće pitanje, pitanje ocjene, odnosno evaluacije postojećih instrumenata i mislim da ovdje e, moramo očekivati više od komisije i to ću još malo prilagoditi u tekstu, e, dakle da je potrebna, potrebno se još jednom posvetiti temi evaluacije postojećih instrumenata i to e, je nešto što ne bi trebalo ovisiti o financijskim sredstvama. Mislim da se to može nadoknaditi time što će se nadoknaditi onaj manjak dobre volje. Nadalje, sljedeća stvar je migracijska i izbjeglička kriza i izazov e, pred kojim mi stojimo, dakle kako ćemo e, se boriti učinkovito protiv uzroka i mislim također da kod cijelog sporazuma je tu cijela trgovinska politika uključena, Govorim još i o potpori internacionalizaciji e, malih i srednjih poduzeća. To je kod nas jedna bitna tema. Nadalje, Europski jamstveni fond za mjere e, koje su povezane sa vanjskim odnosima kako bi se e, uspostavio odgovarajući način minimaliziranja rizika za kreditiranje trećih zemalja, zatim makrofinancijska pomoć i to su u rubrici 5 e, resurse koji treba biti stavljeni na raspolaganje i preispitivanje trgovinskih sporazuma, znači da se na taj način preispitaju postojeći sporazumi i tim temeljem e, možemo govoriti onda o poboljšanju i nužnim poboljšanjima trgovinskih sporazuma. Nažalost, e, nemamo ovaj instrument koji smo imali prije Lisabona, to je da postoje odgovarajuće rezerve za parlament Znači onda smo, parlament je onda mogao čak i putne troškove e, povjerenika staviti u rezervu. Mislim, na kraju e, se onda ipak provodilo ono što smo tražili kao sudionik u proračunskom procesu. E, u ovom trenutku kada se razgovara o nekom stavku, onda mislim da se moramo e, ozbiljnije, vrlo ozbiljnije pozabaviti stvarima nego što smo činili to do sada. Evo toliko kratko o pripremi e, pregovora o reviziji proračuna koji će zasigurno biti vrlo teški, ali ovdje također moramo vrlo odlučno ići na određene fokusne točke, na težišta i žarišta, jer e, inače ono što proračunska politika će doživjeti u sljedećim godinama će biti propast. Hvala nam na ovom izvješću. Sada dajem riječ e, e, izvjestiteljici u sjeni. Hvala, čestitam e, izvjestitelja na ovom nacrtu koji nam je dao i također on svakako može računati na suradnju socijalista i svakako i mi ćemo podnijeti i amandmane da dademo odgovarajući doprinos i Nadam se da ćemo ih moći sve i Para nosotros es muy Što se tiče višegodišnjeg financijskog akvira, nama je važno da nastavimo raditi na reformi vlastitih, reformi vlastitih sredstava Europske unije, kako bismo mogli imati odgovarajuće financiranje i e, suočiti se s onim e, plaćanjem onih e, izdataka koji su odobreni, uzevši u obzir i probleme sa plaćanjem koji se nimalo ne smanjuju nego samo jačaju, a također i zajamčiti demokratsku kontrolu parlamenta nad e, svim resursima Unije i neki također ostaju izvan proračunskog okvira kao mehanizam za izbjeglice a parlament e, treba imati mogućnost kontrole svih tih financijskih instrumenta komisije. Nadalje, a što se tiče našeg odbora, ključno je da poboljšamo resurse i e, ocjene u e, ocjeni učinka i ekspost također Također, treba imati puno detaljniji nadzor, monitoring eh, onoga kako se razvija sve što je dogovoreno. I prije svega širiti informacije o prilikama koje novi sporazumi nude, mogućnostima koje novi sporazumi nude, kako bi svi korisnici mogli to iskoristiti. I ne samo da govore o njima, nego da ih dobro poznaju. I Također treba govoriti o ocjeni učinka za moguće mjere koje treba poduzeti kako bi se pomoglo trećim zemljama u hitnim situacijama i posebice kada znamo kakav bi to učinak moglo imati na europske sektore, a kako bi se usvojile kompenzatorne mjere. I na kraju reforma globalizacijskog fonda. I to je važno imati više resursa i E, manje ograničeni pristup sredstvima, jer e, male i srednje poduzeća koje su pod utjecajem globalizacije ne smiju biti isključena zbog ovog praga. Dakle, nadam se da ćemo uspostaviti dobru suradnju i, da će naš dokument biti cjelovito u velikoj mjeri. Zahvaljujem. Thank you very much, Chair. Thank you. Hvala izvjestelju na izvjestiteljima na ovome što su iznesli. Svakako pred nama je vrlo izazovna situacija, proračun bez vlastitih resursa, bez, bez vjerodostojnosti, potpunosti, dakle bez vjerodostojnosti što je najveći problem. Mislim da postoje niz pitanja koja se treba postaviti o proračunu, trošenju eh, od strane Europske unije, o potporama umjesto investicije u gospodarstvo 21. stoljeća, ali Možda je ovo rasprava koja je preširoka za odborinta u ovom trenutku, ali mislim da je ključno da pogledamo trgovinu kao dio šireg seta instrumenta e, aktivnosti Europske unije na vanjskoj razini i vanjskoj trgovini i podupiramo ono što je rečeno o nedostatku vjerodostojnosti i kreativnom korištenju proračuna, što također potkopava e, obećanje principa više za više, znači reforme za demokraciju, ljudska prava i e, više e, partnerstva s Europskom unijom i podupiranja onih koraka u tom smjeru. I mislim da svaki korak koji sad poduzmemo u procjeni višegodišnjeg financijskog okvira trebamo doista cijeniti e, uzeti u obzir one vrijednosti koje želimo u vanjskoj trgovini. Trgovina je samo jedan, naravno, element toga. Trgovina se naime sve više događa u okolišu promijenjenih očekivanja, okruženju promijenjenih očekivanja i moramo vidjeti kako to uzeti u obzir. Dakle, s jedne strane rekao bih da izazov jačanja gospodarskog rasta za naše građane je nešto što ostaje ključnim ciljem za koji recimo trgovina i gospodarska diplomacija, ekonomska diplomacija moraju e, isto imati odgovarajuća financijska sredstva. Nadalje mislim da je ključno kritički pogledati ima li Europska komisija resurse da se bavi jačen, mm, većim očekivanjama komunikacije u području trgovine? Često govorimo o potrebi za transparentnošću, to pozdravljam, ali ono što je svakako također istina je da ljudi ne očekuju samo da im se daju informacije, da imaju pristup informacijama u najdoslovnijem smislu te riječi, oni žele i da ih se sasluša. I Mislim da je to legitiman zahtjev, ali i zahtjev za koje strukture Europske komisije nisu u ovom trenutku na odgovarajući način opremljene. E, stručnjaci za tehničku razine trgovine nisu ljudi koji se mogu baviti svim zahtjevima koji su postavljeni i to bar ne svima u isto vrijeme. Dakle, mislim da se moramo fokusirati na zahtjev veće fleksibilnosti i alociranje resursa za moderne trgovinske politike 21. stoljeća koje se temelje na vrijednostima i uključuju drugačije dionike koji nisu samo naši građani i jesu naši građani. Hvala. Za Gue Helmut Scholz, kao i uvijek. Hvala predsjedniče. Želim eh, zahvaliti izvjestitelju na eh, eh, svemu što je iznio u smislu prijedloga i Također, slažem se sa svim kolegama i vama također da trebamo načelno razmisliti gdje smo sada e, u smislu planiranja proračuna i kako će to ići dalje. Tiče se to i našeg sektora i trgovinskog e, odbora, ali i načelno, općenito. Znači u točki četvrtoj na koju upućuje e, izvjestitelj, znači održana srezivanja sredstava, moramo još pogledati da je i tamo gdje smo mi posebice odgovorni recimo u makrofinancijskoj pomoći, što proizlazi dakle iz toga? Znači trgovina nije e, svrha sama sebi, nego želimo dati e, doprinos ekonomskom i društvenom razvoju određenih zemalja i onda dajemo taj novac e, i to još nekad u fast track postupku, brzom postupku, a da ne provjeravamo točno koje su uvjeti, pretpostavke, e, okolnosti kako bi se time dao doprinos da se doista ide na, e, omogućuje održivi razvoj u društvu. I mislim da je to jedna točka koju trebamo posebice jačati i uključiti ovdje, a posebice još jedna dakle stvar koju e, mi želimo kao klub još e, podupriti, a to je da e, imamo i znatne minimalne prihode i od carina, mislim moramo jasno reći od kuda će onda dolaziti vlastita sredstva Europska unija kako bi se išlo na vlaste projekta. A u interesu tih građana koje su spomenuti. Dakle, upravo diskrepancija još jednom treba biti jasno prikazana i transparentnija. I mislim da treba još jednom na odgovarajući način glavnim izvjestiteljima za proračun to isto također ih podupriti u tome. Dakle, evo toliko s moje strane. Hvala. Hvala. Thanks and also thanks to the rapporteur. Um... Gospođa Keller, izvolite. Hvala u svakom slučaju e, slažem se da e, trgovina treba biti dio naše vanjske politike, no postavlja se pitanje ne samo novca koje trošimo na tu temu, nego također i e, koherentnosti same politike u okviru ciljeva na vanjskom planu koje želimo postići za Europsku uniju. Trebamo vidjeti da li postoji neka kontinuirana evaluacija vezana uz to koliko to pomaže razvoju negde drugdje? I kako ono što mi odlučujemo i kako trošimo novce ovdje utječe na neka druga područja? Da, Moramo također vidjeti na koji način možemo postići fleksibilnost i ove hitne troškove, kako ćemo ih rješavati. Mi smo rekli da to možda ne funkcionira na najbolji mogući način, ali koje su onda mogućnosti rješavanja? Hvala, nitko se više ne javlja za riječ, pa dajem riječ komisiji. Thank you, uh, first of all, I would like to thank the... Hvala. Želim zahvaliti izvjestitelju i drugim zastupnicima na njihovim e, komentarima te također njihovoj e, podršci. Komisija e, u ovom trenutku priprema prijedloge Revizija treba biti mogućnost eh, da se orijentira proračun prema konkurentnosti i stvaranju novih radnih mjesta. također trebamo riješiti i eh, izazove s kojima se danas suočavamo. Neke ste tu i spomenuli. Trebamo vidjeti na koji način možemo pokrenuti sredstva koje postoju u okviru samog proračuna i kako postići tu fleksibilnost, a kako možemo također napredovati na tom polju. Kad govorimo o nekim specifičnim točkama o kojima ste govorili, posebno što se tiče poveznice sa e, stalnom procjenom i evaluacijom e, e, određenih procesa, na primjer internacionalizacija malih i srednjih poduzeća, podrška poduzetništvu i tako dalje. Mi E, u svakom slučaju se slažemo s vama da trebamo procijeniti dodatnu vrijednost e, i način na koji se taj novac troši. Možemo reći da u tom kontekstu se na tehničkoj e, razini održava cijeli niz sastanaka kako bi se procijenila ta dodana vrijednost a naravno ova vanjska dimenzija je nešto što nam u svakom slučaju leži na srcu, a i ovom odboru kođer. Mi e, konstantno procjenjujemo na koji način se najbolje sa, e, uhvatiti u koštac sa aktualnim izazovima, te također kako ih riješiti u e, znači, srednjoročnom razdoblju i reviziji u srednjoročnom roku. Evo, ovo je bio kratak odgovor. Da, a je, evo, uzimam na znanje e, poziciju e, komisije. I želim još samo izreći e, nadu da će se komisija kod ovih teških pregovora staviti na stranu parlamenta i neće e, prijevremeno e, odustati, naime, jer znamo da instrumenti za koje se e, parlament toliko angažirano borio i na kraju koji su uvedeni samo tek nakon što su se srela tri predsjednika kako bi dodatno pregovarali o tome. Dakle, već e, danas znamo da to više nije moguće i znači dramatika e, zbog e, prebacivanja i iskorištavanja fleksibilnosti u odgovoru na sadašnje izazove pokazuje da je doista važno pokazati fleksibilnost, ali svakako smo s tim instrumentom već došli do samog kraja i mislim da na kraju financijskog razdoblja više to nije moguće, treba donijeti dakle odgovarajuće odluke. I podupiram ono što je rekao kolega Šolc, znači e, hoće sad to još biti tema u reviziji ili ne, ali svakako e, struktura e, rasprave o vlastnim sredstvima je pod velikim utjecajem toga. Znači, E, kad imamo zajedničko izvještavanje između ekona i proračuna o europskim fiskalnim kapacitetima. Neću sada otvarati to pitanje sada, jer to je samo na sebi kompleksno pitanje, ali tu se radi e, o pitanju primjerenih resursa, pitanju kako ćemo uspjeti e, da Europska unija bude otpornija na budućnosti stabilnija i koji pravi put. znači tu se postavlja pitanje resursa i kako ćemo to sve objediniti. I samo još jednom molim e, tajništvo da e, još jednom e, dade cjelokupni pregled evaluacija onoga što je radeno u posljednje vrijeme i što se planira u sljedećoj godini kako bismo mogli to bolje ocijeniti i izvući zaključke s naše strane za pregovore o višegodišnjem financijskom okviru i godišnjem proračunskom postupku. Hvala hvala, to podupiramo i učinit ćemo to tako. Zahvaljujem. Rok za amandmane je 25. travnja u 12. A sada dajem potpredsjedniku gospodinu Winkler riječ za sljedeću točku, točku 7 drage Dragi kolege, sljedeća točka dnevnog reda je provedba preporuka parlamenta iz 2010. godine o socijalnim standardima i standardima zaštite okoliša, ljudskim pravima i korporativnoj odgovornosti. E, dajem znači prvo riječ na izvjestiteljici Eleonori Forenca. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Prije svega, želim zahvaliti kolegama iz odbora te drugih odbora koji su e, napisali mišljenje na ovo izvješće. Također želim zahvaliti tajništvu odbora e, te također i izvjestiteljima u sjeni. Amandmani koje smo dobili uvelike obogačuju doprinose znači socijalnih partnera i civilnog društva. Mi smo tu e, uspostavili promišljanje koje je na visini izazova e, o kojima se govori u ovom izvješću. To će e, omogućiti da pokrenemo raspravu i razmjenu mišljenja e, vezano uz izvješće. Po prvi puta znači e, osmišljavamo jedno izvješće imajući na umu tri prethodna izvješća. I možemo reći da imamo znači, odgovornije standardne u odnosu na 2010. godinu. Izazov je važan. Trebamo provesti, znači, tri izvješća i Potrebno je shvatiti da je trgovinska politika Europske unije izuzetno važna u perspektivi i ljudskih prava i zaštite okoliša i korporativnoj odgovornosti. Također vam želim predstaviti neke druge točke koje su iskrsnule tijekom pripreme ovog izvješća. Radi se o izvješću na vlastitu inicijativu i bilo je važno odgovoriti na pozive i sindikata i nevladinih organizacija koje su nas konzultirali i koji žele da se uspostavi jedna vizija na dugi rok. Naravno, treba reagirati u odgovorom na aktualne probleme, no trebamo također imati i viziju na dugi rok. Moramo se usredotočiti na središnja pitanja kao što su, na primjer, reforma VTO-a. Zbog toga želim eh, ne samo zahvaliti kolegama koji su eh, predložili amandmane, no ne želim eh, da amandmani na neki način smanje eh, našu ambiciju. Želimo da u svakom slučaju amandmani stave u prvi plan one instrumente koji su izuzetno važni, na primjer konzultativne, koji stavljaju u prvi plan konzultativne grupe eh, što se tiče ljudskih prava i tako dalje. Druga točka vezana je uz to da se ne smijemo vraćati unatrag e, u odnosu na ono što je postignuto od 2010. godine. Ono što je postignuto treba biti očvrsnuto, a ne oslabljeno. Mislim prije svega na tu na amandmane kojima se žele smanjiti naši angažman što se tiče ratifikacije e, 8 plus 2 e, konvencije e, Međunarodne organizacije za rad. Imamo angažmane koji smo, e, na koje smo se obvezali i moramo biti e, u skladu sa tim angažmanima, znači naše djelovanje mora biti u skladu sa tim angažmanima. Još jedno sljedeće suštinsko pitanje. E, parlament u procjeni učinka mora imati jako važnu i važniju ulogu socijalni instrumenti su izuzetno važni i mislim da parlament u tom smislu može zbilja imati i ključnu e, i suštinsku ulogu. Mi smo željeli ovdje imati ambiciozno izvješće, teško je ovdje postići sad jednu sintezu. Budući da imamo ograničeni broj stranica samog izvješća. Prvo, kad govorimo o kršenjima konvencija koje su eh, eh, znači u bazi ovog sustava, parlament u svakom slučaju treba pratiti razvijenje situacije. Kad govorimo o okolišnim aspektima, ne možemo imati amandmane koji dovode u pitanje angažman parlamenta vezano uz ova pitanje. Trebamo u svakom slučaju poticati izvore obnovljivih e, energija, to je jako važno kako bi se e, pridržavali naših angažmana u okviru skupine G20. Također, željela bih e, reći da smo imali znači važne doprinose što se tiče socijalne i korporativne odgovornosti. E, ne smijemo imati tu neku zastarjelu u e, viziju socijalne korporativne odgovornosti, nego, trebamo, nego to treba biti dinamično i moramo sačuvati ono e, što smo postigli. također moramo raditi na tim odgovornostima, socijalnim e, odgovornostima poduzeća. Još jedna točka. U svakom slučaju mi je drago ako budem e, u mogućnosti razmijeniti mišljenja sa izvestiteljima u sjeni. To je važno ne samo za ovaj odbor, nego također i za cijeli parlament. Trgovinska politika je e, važno poglavlje politike Europske unije. Hvala, hvala drage kolege. Imamo 219 amandmana na ovo izvješće i također imamo stotinu amandmana iz mišljenja, znači iz deve FEM i e, employment, znači odbora za razvoj, za zapošljavanje. Hvala E, evo ja govorim u ime kolegice koja je u inozemstvu. Cilj ovog izvješća je da se podcrtaju akcije Europske komisije od 2010. godine, te također da se uspostavi bilanca. A također moramo ti na umu ciljeve i angažmane koje želimo osjetiti. Kad govorimo o amandmanima koje je uložila gospođa Fajfis, prije svega trebamo imati na umu da trgovinom se mogu e, promicati i zaštićivati vrijednosti koje promiče Europska unija na svjetskoj sceni. Time se također e, može, mogu zaštititi i ljudska prava i socijalne standarde te standarde zaštite okoliša u e, trgovinskim e, ugovorima ovaj aspekt održivog razvoja je izuzetno važan i moramo imati u okviru multilateralne suradnje zbilja raspravu o tim temama i to u okviru VTO-a, UN-a, OECD-a i drugih multilateralnih partnera. Mi također moramo paziti na to da klauzula e, vezano uz ljudska prava koji su dio tih e, sporazuma, znači da se te klauzule i poštuju i primjenjuju. Važno je da imamo e, dubinsku analizu i praćenje provedbe takvih sporazuma i to od strane parlamenta i čimbenika civilnog društva. Zbog toga smo zatražili da se uspostavi forum vezano uz održivi razvoj ili konsultativne forume. Moramo u svakom slučaju paziti na dobru e, provedbu sporazuma i ovog aspekta ljudskih prava te okolišnih i socijalnih standarda. Te također e, trebamo vidjeti na koji način ćemo uspostaviti akcije e, sa našim partnerima kako bismo onda uspjeli ispraviti nepoštivanje angažmana u okviru trgovinskih sporazuma. Kad govorimo znači o ovom sustavu SPŽ plus E, znači GSP plus, znači to je norma koja u svakom slučaju e, povećava i poštivanje socijalnih i okolišnih e, standarda. To je nešto što smo željeli staviti u prvi plan. Želimo od komisije da djeluje u tom smislu te da u trgovinske sporazume uključi i klauzule vezane e, uz zabranu rada djece i prisilnog rada te želimo također e, zakonodavni uravnoteženi prijedlog onog što smo tražili 2010. godine. Kad govorimo o socijalnoj odgovornosti poduzeća, također smo uložili amandmane kako bismo e, podsjetili znači, na pakt e, o održivosti nakon tragedije u Rana Placi 2013. godine. Želimo u svakom slučaju da se takav tip e, djelovanja i akcija proširi i na druge partnere. Želimo također proširiti strategiju što se tiče e, primjenjivanje socijalne korporativne odgovornosti. Hvala. A sada za SND gospođa Judith Garland. Hvala. Imamo znači cijeli niz amandmana ovom izveću i to pokazuje koliko je e, to izveće važno. Za nas u e, klubu socijala e, znači socijalista i demokrata je nešto što zbilja je u središtu pažnje. I to je nešto što u svakom slučaju sve ove teme trebaju biti uključene u trgovinske e, sporazume. Radi se u, o važnom izvješću i moramo na odgovoran i ozbiljan način se njime pozabaviti. E, zajedno sa drugim kolegama imamo dva seta amandmana, prije svega prvi ide znači u uravnoteženje e, evaluacije ono što komisija radi. I te također trebamo vidjeti na koji način se e, provode naše zahtjevi iz 2010. godine. S druge strane imamo također amandmane novih e, e, amandmana što se tiče novih ideja provođenja zahtjeva u okviru trgovinskih sporazuma koji su nedavno potpisani. Imali smo znači tragične event, događaje u rani placi i to moramo u svakom slučaju imati na umu. Imali smo cijeli niz sugestije iz drugih klubova zastupnika, no također imamo e, prijedloge na stolu koji će nas vratiti šest godina u natrag i koji bi zapravo bili nazadovanje u e, odnosu na ono što je bilo izrečeno 2010. godine ono, e, započeli smo znači pregovaranje vezano uz kompromisne amandmane i nadamo se da ćemo brzo e, napredovati. Ono što neće biti e, moguće prihvatiti je zapravo E, kretanje unatrag vezano na primjer uz socijalne standarde ili korporativnu odgovornost. E, povjerenica je od e, ljudskih prava u svakom slučaju napravila svoj prioritet i mi očekujemo od komisije da nam objasne i uredbe i također na koji način će od provođenja tih odredbi biti i procijenjeno i evaluirano. Hvala. Hvala lijepo ime cr potpredsjednik Zahradijel, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelji kolege. U skladu s našim dugoročnim politikama za ulaganje, za trgovinu, vjerujemo da u polju ljudskih i socijalnih prava te zaštite okoliša možemo mnogo više postići ukoliko svoje trgovinske pandane tretiramo kao partnere na jednakoj razini te da im omogućujemo da rade i poboljšavaju ta područja dok istodobno poboljšavaju gospodarsku razmjenu s nama. Dakle, iskreno govoreći, trebamo reći da nismo zadovoljni sa trenutno prevladavajućim e, stavom u izvornom izvješću za koje možemo reći da politicizira trgovinu. Možemo naravno složiti se i podržati izvjestiteljicu ustavljanje naglaska na nadzor, provedbu već postojećih sporazuma o slobodnoj trgovini, no politiziranje trgovine nešto što smatramo neproduktivnim, kontraproduktivnim, potencijalno čak i štetnim. Što po time mislim? Ono sa čime se posebno ne možemo složiti je uvjetovanje budućih trgovinskih sporazuma sa utjecaja, studijama utjecaja na ljudska prava. Dakle, ne razumijemo također kako bi opći e, pristup za rješavanje sporazuma funkcionirao, funkcionirao u kontekstu rada sa socijalnim partnerima i to bismo trebali malo pojasniti i biti precizniji. Također sumnjamo u predložene sankcije i obustave trgovinskih sporazuma ovisno o okolnostima i na kraju, no ne najmanje važno, sustavno dovodimo u pitanje obvezan pristup e, vezano s društvenu odgovornost poduzeća. Podnijeli smo i amandmane u tom smjeru. Kao što možete vidjeti, dakle, znatna je razlika u mišljenjima, no svejedno želimo nastaviti pregovarati i ostati sastavnim dijelom pregovaračkog procesa te zaključiti kompromisne amandmane, barem u područjima koja se, kao što sam već rekao, tiču učinkovite provedbe trgovinskih sporazuma, transparentnosti pregovora, e, mehanizma GSP plus i nekih drugih područja. Dakle, mogu samo reći još da se radujemo na dolazećem sastanku u Sijeni e, gdje smo spremni doprinijeti na konstruktivan način. Hvala. Zahvaljujem u ime liberala, zastupnik Takula. Hvala vam, govorim u ime Marielle de Sans, naše izvjestiteljice u Sjeni i zahvaljujem izvjestiteljici na svom radu. Dobili smo više od 200 amandmana i zajedno sa kolegicom radimo na otprilike 20 kompromisnih amandmana. Želimo konsensualni pozitivan rezultat i rezolucija koja će se temeljiti na preporukama parlamenta 2010. godine koje su upućene e, upravo u smjeru toga da se društvena odgovornost poduzeća učini još e, ambicioznijom unutar naših ciljeva. Ključne točke koje bi se trebale e, pokazati u konačnom tekstu su prije svega da bi Europska unija trebala imati aktivnu ulogu u realizaciji UN-ovih ciljeva za održivi razvoj do 2030. Nadalje, e, pitanje rodne ravnoteže i prava žena može na odgovarajući, mora na odgovarajući način biti uzeto u obzir u novoj trgovinskoj strategiji komisije. Treće, Sustavne studije utjecaja trebale bi biti provedene prije provođenja trgovinskih sporazuma. Njima bi se trebalo pomno razmotriti e, pitanja održivosti razvoja i obratiti pažnju osobito na najranjivije skupine stanovnika. S obzirom, dakle, ukoliko se radi o manjinama ili o geografski izoliranim e, dijelovima stanovništva, to je potrebno uzeti u obzir. Tu imamo na umu i najudaljenije regije Europske unije i posvećenost komisije ostvarenjima provedbi studija utjecaja prije trgovinskih pregovora, no što se trenutno sustavno ne provodi. Četvrto, trgovinska politika Unije trebala bi doprinositi energetskoj tranziciji, eh, inicijativa eh, zelene robi također je jedan korak u dobrom smjeru. konačno imamo inicijative poput eko oznake ili razotkrivanja nefinancijskih informacija kojima bi se europska poduzeća potaknula da djeluju na način koji bi socijalno i ekološki bio više odgovoran. Hvala. Hvala vam u ime zelenih, Skakeller. Hvala vam, zahvaljujem izvjestiteljici na sjajnom izvješću. Predložili smo nekoliko amandmana i s naše strane klauzula o ljudskim e, pravima mora biti nešto što je moguće provesti. Ako imamo trgovinske sporazume, sve se može sankcionirati i provesti, tako da je važno da ukoliko smo ozbiljni oko naše nove strategije, dakle većeg naglaska na ljudska prava i društvena odgovornost i te stvari je potrebno snažno provoditi. To je za nas, dakle, poprilično važno. Što se tiče onoga što je parlament već predložio, dakle uvozna zabrana proizvoda koje su posljedica e, robovlasničkog rada ili prisilnog rada, to je nešto što, na što komisija do sada nije reagirala, ne radi se o novom zahtjevu, no smatrali smo važnim ponovno ga uvrstiti i u ovo izvješće kako bismo naglasili da je to i dalje e, preporuka e, s naše strane i da očekujemo odgovor po tom pitanju. Trgovina i zaštita okoliša, ti amandmani traže od komisije da se prestane protiv aktiviti bavljenje trgovinskim pitanjima unutar UNFC okvira kako bi trgovinske politike doista mogle služiti i ciljevima klimatskih politika, a ne proturječiti. I također pozivamo komisiju da e, konkretno napreduje ka razlikovanju proizvoda odnosno samih proizvoda i proizvodnih metoda gdje zapravo u proteklih šest godina nije došlo do napretka. Parlament je u prošlosti također tražio od komisije da razmotri e, određene prilagodbe i nedavno je pozvao komisiju da razmotri instrumente na raspolaganju unutar revizije ETS-a i mislimo da bi to bilo korisno ponovno to predložiti kako bi se konačno i to ostvarilo. I također pozivamo komisiju da u zakonodavstvo Europske unije uključi standarde OECD-a i UN-a o održivom lancu nabave. To je nešto što također vidimo i u trgovinskoj strategiji, nove strategije koja se bavi pitanjima lanca nabave i toga kako ćemo se pobrinuti da se poštuju ljudska prava i društvena odgovornost poduzeća. To je uključeno i u ovu strategiju, te mislim da bismo trebali nešto reći i o tome u svom izvješću. Hvala. Zahvaljujem. U ime FDD-a Ticijana Begin, izvolite. Hvala. I ja zahvaljujem izvjestiteljici na uloženom trudu i voljela bih sažeti stališta svog kluba. Poput drugih klubova smatrali smo da je nužno započeti od onog što je najvažnije – naši trgovinski partneri trebaju poštivati temeljne standarde koje se tiču radnih konvencija Međunarodne organizacije rada. To je uključeno u svim našim sporazuma i bilateralnim i multilateralnim trgovinskim sporazumima, a klauzula za tako nešto nije dostatna. Jučer sam na odboru EMPL slušala o zloupotrebi u Sjevernoj i uključenosti vlade u masakar aktivista za zaštitu okoliša. Dakle, moguće je da se prava zaštite, ali to je potrebno i učinkovito provesti. Ako imate klauzule, to je prvi korak, nisu dovoljno dobre ako ih se na odgovarajući način ne provodi i nadzire. Zbog toga trebamo snažiti u našim sporazumima ova poglavlja, uvodeći kontrolni mehanizam i ističujući društvenu odgovornost poduzeća, socijalnih partnera te slučajeve ukoliko se to ne poštuje. Također želimo klauzel o obustavi bilateralnih sporazuma koje se mogu aktivirati u slučajevima gdje dođe do ozbiljnog kršenja ciljeva zaštite okoliša ili ljudskih prava koji su dogovoreni. Kao što sam rekla, nema smisla da sve mehanizme imamo na raspolaganju ukoliko ih ne koristimo. Nadalje mislimo da je potrebno imati poticaje za poduzeća kako bi preuzele svoju društvenu odgovornost i kada dolazi do kršenja ljudskih prava ili prava ili zaštita okoliša, oni bi prvi trebali reagirati, e, dakle čak i na razini svojih ogranaka. Također je važno imati u vidu sistem opskrbe te E, imali smo svojeg promatrača na konferenciji ILO-a i neki od prijedloga uključeni su već u tekst izvjestiteljice i nadam se da načela, temeljna načela iz naših mišljenja koja imaju veliku većinu u odboru EMPL će izvjestiteljica također moći uključiti u ovo izvješće. Hvala. Zahvaljujem. E, ukoliko netko od kolega ima dodatnih komentara, izvolite. Ukoliko ne, dajem riječ komisiji za kratke komentare. U ime opće u glavne uprave Trade, Silvija Formentini, izvolite. Hvala vam, zahvaljujem i svima koji su se javili za riječ na vrlo zanimljivim komentarima. E, Biću kratka, pa samo nekoliko stvari. Prije svega, ponovila bi interes komisije za rad vašeg doma na ovom izvješću. Dakle, socijalni standardi, standardi zaštite okoliša, ljudske prava, ljudska prava, korporativna odgovornost je jedna od, e, jedan su prioriteti i komisije, kao što su kolege već rekli. Zahvaljujem se na otvorenosti, suradnji sa komisijom, to je nešto što cijenimo i što se će se nastaviti i u ostatku rada. Imamo velik broj amandmana na izvorno izvješće, što samo pokazuje koliko je bogata ova tema ali koliko je sama suština složena. Neću ulaziti u komentare pojedinih amandmana jer za to nemamo vremena, ali ključne stvari neke ću spomenuti. Komisija pozdravlja činjenicu da velik broj amandmana predlaže e, prepoznavanje onoga što je do sada stvarno kontekstu GSP-a, održivog poslovanja, zaštita okoliša. Određeni broj amandmana bavi se novim razvojem događaja koji nije e, bio uhvaćen u prethodnim rezolucijama, primjerice sporazum iz Bangladeša, što je vrlo zanimljivo i zadovoljni smo što će se to odraziti u amandmanima. Pozdravljamo i činjenicu da je niz amandmana naglašavao rad koji je unutar međunarodnih organizacija odrađen, koji dalje imaju ključnu ulogu na ovu temu. Također pozdravljamo činjenicu da nekolicina amandmana pokušava ostvariti ravnotežu između onoga što ove politike trgovinske mogu učiniti ili čine, a to je naravno ključno pitanje konzistentnosti, dosljednosti politika i harmonizacije tih politika, osobito kada se radi o trgovini i razvoju. Za kraj, neki amandmani čini se da sadrže neke faktografske nepreciznosti, no sigurni smo da se time možemo u nadlazećim koracima pozabaviti u daljnjem radu. Dakle, tu bih e, stala da ne dužim. Za kraj naglasila bih samo da smo i dalje na raspolaganju vrlo zainteresirani za nastavak dijaloga i zajedničkog rada kroz formate koje vi smatrate da najbolje odgovaraju. Hvala. Zahvaljujem. E, za kraj, vrlo kratko jer nažalost ne stojimo dobro s vremenom, riječ dajem izvjestiteljici, izvolite. Hvala vam, pokušat ću biti kratka. Zahvaljujem se svim kolegama koji su se javili za riječ, kao i glavne upravi Trade i tajništvu komisije dvije stvari bih rekla. Ponavljam ono što sam već rekla da je važno da u fazi pregovora kada se radi na kompromisima da, su, da svi kolege budu uključeni zbog važnosti same teme. Važno je dakle pronaći rješenje koje će imati najveći mogući konsenzus. Što se vremenskog okvira tiče, rekli smo koliki je broj amandmana predložen, te isto tako koliko je sama tema važna. Pozdravljamo prijedlog Eh, di eh, exchange of view sugli eh, emendamenti quindi te razmjenu stališta amandman, o amandmanima koji su izneseni tako da ćemo pričekati odnosno ponedjeljak smo dobili mišljenje komisije no cijela stvar time se odužila nije za to nitko odgovoran na uzevši u obzir važnost i složenost tema kojima se bavimo, to je jednostavno se tako odigralo. Ukratko slažem se s mnogim kolegama da pitanje održivog razvoja mora biti ključno u ovom izvješću, a pozdravljam isto tako i komentare koje govore koliko je važno boriti se protiv prisilnog rada djece. pa Poput zastupnice Kirtan Darling smatram da je važno zadržati zamah našeg rada od 2010 se radi na ovim pitanjima što je rezultiralo sporazumima poput onog iz Bangladeša. Što se održave trgovine tiče, svi novi prijedlozi trebali bi biti uključeni jer će doprinijeti konačnom izvješću. Nadovezala bih se na ono što je zastupnica Begin rekla, moramo imati učinkovite instrumente na raspolaganju. To ne znači da moramo trgovinu politizirati, ali moramo odlučiti želimo li neke od instrumenta učiniti obvezujućima što se tiče ljudskih prava i održivog razvoja. Zahvaljujem zastupnici Keller što je spomenula pitanje ropstva, te primjenjivosti sankcija. I zahvaljujem također zastupnici Begin jer mislim da klauzule o obustavi i druge klauzule međunarodne konvencije međunarodne konvencije rada su vrlo ključne za ovo izvješće i rad cijelog parlamenta satama che rischia poi di essere concretamente poco efficace. Noi vogliamo esattamente Parlament ima svoj stav o ljudskim pravima i održivom razvoju, no želimo isto tako da se ciljevi i ambicije parlamenta kao i Europske unije odraze u konkretnom doprinosu koje ovo pitanje može, e, koje ovo izvješće može provesti. Zahvaljujem. Glasanje na odboru INTAS 23. i 24. svibnja. A još ćemo razjasniti glasanje na plenarnoj, čime završavamo ovu točku dnevnog reda. Prelazimo na točku 8 i prije svega ispričavam se kolegama, mislim, izgleda da mi baš ne ide dobro predsjedanje ovim odborom s obzirom da ovoliko kasnimo. Pokušat ćemo vidjeti kako možemo jednostavno najbolje iskoristiti vrijeme na raspolaganju. Sljedeća točka, nova napredna i inovativna buduća strategija trgovine i ulaganja. Kao što znate, ovo se temelji na priopćenju komis povjerenice Malmstrom koja je izložila na našem odboru u listopadu prošle godine i bavi se dakle budućnosti ulaganja i trgovine. Odlučili smo sastaviti i izvješće na vlastitu inicijativu. Izvješće se razmatralo u veljači, a sada riječ dajem izvjestiteljici Begin kako bi izložila izvješće. Izvolite. Grazie Presidente. Eh, ringrazio molto anche la Commissione per... Eh, E, zahvaljujem komisiji na ovom dokumentu koji ste spomenuli, doista je zanimljiv i koristan i želim se također zahvaliti vama predsjedniče kao izvjestiteljima o sjeni na e, povjerenju koje ste mi ukazali. E, znači, doista smo čekali jedan strateški programski dokument i Mnoge aspekte ovog dokumenta komisije već smo raspravili, međutim postoje još neki doprinosi koje možemo uključiti. Znači ono što želimo ovdje je trgovina koja će sa sobom uključivati više odgovornosti. Odgovornost je odlična naravna stvar, ali trebaju ispuniti odgovarajućim sadržajima i to želimo učiniti. Dakle, želimo svakako parlament e, koji može nešto kontrolirati, ali i građani, ali za to moraju upoznati što kontroliraju, za to je potrebna transparentnost. Ali molimo e, e, govornicu koja govori puno prebrzo jer prevoditelji jednostavno ne mogu slijediti. E con i cittadini deve essere costante e continua. Il Consiglio Dakle, e, komunikacija sa parlamentom mora se voditi dalje, ali i vijeće također treba imati praksu objavljivanja i odgovarajućih mandata jer se to jednostavno ne može ispravno kontrolirati ako se ne može dobro informirati, ali e, odgovornost također znati, znači e, kako treba postupati na regionalnoj okolini. I također E, treba biti usklađena s drugim vanjskim politikama. E, trgovinske odluke također važne su i treba postići nešto i kod migracija, također e, imaju i, te, imaju i važan utjecaj na svjetska svjetske odnose, na primjer recimo kod konfliktnih minerala također to treba uzeti u obzir E, i uključiti u e, pregovore. A odgovorno znači da svako treba raditi svoju, e, svoje, iako je to nekad teško i također što se tiče ljudskih prava i socijalne odgovornosti poduzeća, kako bi uspostavili sustav koji će se diljem svijeta oslanjati na ovaj sustav i također pozdravljam i poglavlje o održivom razvoju i učinkovitosti i zaštitnim klauzulama i mehanizmima koji E, e, koji e, pozivaju komisiju da provede odgovarajuće istrage kod kršenja prava. 87 milijuna ljudi koji žive ispod granice siromaštva, od kojih većina žene koje nisu uključene u gospodarski život svojih zemalja, također trebaju biti obuhvaćeni strategijom. Znači, pitanje siromaštva i roda i također e, to pokazuje i poštovanje prema e, volji građana i e, zbog toga je potrebna veća suradnja komisije i parlamenta i parlament treba redovito izvještavati, nego to znači da je i parlament u svim fazama trgovinske politike treba na vrijeme biti uključen i to također u skladu sa svim obvezima zacrtanima u ugovorima znači poštivati stajalište parlamenta, znači uključivati i mišljenje i stajalište građana i volju građana. A odluke koje su sada izrađene i donesene trebaju također održavati javno mišljenje i e, treba se odraziti u e, mjerama, daljnjim mjerama kako e, bi se osiguralo E, odgovarajući pristup e, tržištu e, volja parlamenta i razvoj ovog partnerstva je nešto vrlo jednostavno. Naime, Unija treba ne može primjenjivati bilo kakve trgovinske prozorne trgovinske sporazume prije nego što ih je odobrio, odobrio i parlament, jer ovaj multilateralni sustav je najbolji sustav da se postigne pravedna trgovina koja će poštivati sve propise i za to treba imati regionalne strategije za Aziju i Latinsku Ameriku, odgovornosti odgovornosti za europske građane koje treba štititi od e, opasnosti e, koje mogu utjecati na njihov život, zato se toga e, doista treba držati, treba doista tražiti da se sustavi trgovinskih politika e, poštuju i održavaju i također e, kod pristupa kineskom tržištu odnosno kine tržištima. A što se tiče malih i srednjih poduzeća, e, vanjska tržišta trebaju se otvarati i ovom sektoru raspisivanjem i također omogućiti našim eh, tvrtkama da budu eh, konkurentnije, a naša radna snaga je obrazovana i mobilna i naši građani će znati iskoristiti te eh, prednosti i kod istraživanja razvoja i obrazovanja. Također trgovinska politika i suradnja, na primjer suradnja carina je nešto gdje bi se moglo djelovati protiv krivotvorene robe i omogućiti bolju razmjenu roba. Zaključno želim reći još da želim da ovaj dokument e, bude e, pod sa svih strana. E, prvo smo vodili bilateralne konzultacije, a sada doista očekujem vaš doprinos i u odboru INTA i kasnije također vaše amandmane. Hvala. Hvala. Obzirom da ćemo u svibnju imati još jednu priliku raspravljati o e, eventualnim amandmanima, sada molim e, e, sve klubove da se drže roka ograničenja od dvije minute. Dakle, dvije minute, gospodin Gaspari. Uvaženi kolege i kolegice, zahvaljujem kolegici na ovoj vrlo dobrom mi e, dobro nateženom nacrtu izvješća. Zahvaljujem što su već sada mnoge stvari već obuhvaćene njenom izvješću koje je EPP proteklih e, godina smatrao važnim. Također sam zahvalan što je komisiji, e, što je komisiju iskretizirala na ono na onim mjestima gdje smo se već e, dogovorili sa komisijom da ćemo e, uvesti poboljšanja, ali komisija se toga nije držala. Ali eto, dakle, nadam se u sljedećim tjednima još dobroj suradnji kod e, amandmana i daljem raspravi. Hvala, sada za SED. David Martin, izvolite. Hvala predsjedniče, hvala Danielu za ovih 30 sekundi koje mi je dodao. Ja ću govoriti telegrafski jer nam je vrijeme ograničeno, ali također želim reći također da je ovo odličan početak suradnje. Hvala na odličnoj dosadašnjoj suradnji i ovom izvješću kao odlična početna točka za nas. Što se tiče otvorenih pitanja, prvo želimo reći da socijalisti su i dalje u potpunosti predani multilateralnom trgovinskom sustavom i da još želimo E, završiti e, krug iz Dohe i također e, bilateralni sporazumi trgovinski su nužni, ali sekundarni proizvod situacije u kojoj smo se trenutno našli. I dalje naglašamo našu predanost održivoj trgovini i uključivanju civilnog društva upravo ta pogleda pregovore. Pozdravljamo napredak o transparentnosti u pregovorima, ali mislim da trebamo pratiti primjere TTIP-a i p-a TISE i u drugim trgovinskim pregovorima. Također mislimo da komisija treba još uvijek činiti više što se tiče daljnjih koraka kojima će pratiti implementaciju i više uključiti parlamentu parlament praćenje postojećih sporazuma o slobodnoj trgovini. Što se tiče globalnih eh, vrijednosnih lanaca, E, globalizacija znamo da napreduje i oni nam daju mogućnost e, za stvaranje radna mjesta i rasta, ali su i izazov za osiguranje socijalnih i okolišnih standarda u cijelom e, lancu opskrbe i ponovno se vraćamo na neprijedlog za konfliktne minerale. I samo kratko još neka pitanja koja nisu obuhvaćena u komunikaciji komisije. Zapanjeni smo što komunikacija komisije nije ništa rekla o Kini i mi ćemo dodati e, nešto o tome, a također smo e, zapanjeni što se nije govorilo o tome da treba e, reformirati i obrambene instrumente također. Govorit ćemo još nešto o okviru koji će se nastaviti na sporazum iz Kotonua, i također ne mislimo da komisija spomenula neke od širih pitanja koja možda nisu e, mainstream pitanja, ali koja bi trebala biti uključena u sve, sva područja kao što je, na primjer, rodna ravnopravnost u svim našim politikama. Hvala. Hvala. EKR, er, gospođa Maklakin, izvolite. Hvala. Ja ću isto pokušati kratko. Još jednom zahvaljujem izvjesteljici na dobroj suradnji u ovom izvješću i otvorenosti amandmanima. Je kada će podnijeti neke svakako, ali načelno mislimo da se treba više usredotočiti na prilike koje proizlaze za otvorenju trgovine i za ono što se može bolje e, postići što se tiče snižavanja tarifa, netarifnih barijera E, jačanje suradnje. To su sve one stvari koje će imati velikog učinka posebice na mala i srednja poduzeća, posebice mala koja trebaju jačati svoj izvozni sektor. I također trebamo e, e iskoristiti učinak toga na rast i razvoj i kao jedan primjer recimo trebamo pogledati koji su ovdje naši prioriteti i što bi komisija trebala bolje činiti, a kako bi jačala pregovore koje već vodimo sa Japanom i Sjedinim državama, na primjer, znači što, kamo želimo da to ide, e, nadam se u cijelom smjeru Azije. Također raspravili smo o digitalnim uslugama i potrebi da se na to usredotočimo. E, također to nam je od velike važnosti i time bi se sektam trebali e, e, pozabaviti i dodat ćemo neke amandmane tu. Pa također treba zaključiti one pregovore koji se već voze, vode i također ih provesti u e, djela. Također mislim da trebamo emenske kine spominjati općenito e, jer su nam potrebni još neki daljnji e, pregovori u ovom odboru i drugdje, tako da mislim da ne možemo u ovoj fazi uključiti mišljenje o tom pitanju, ali nego samo staviti jednu opću referencu na to i će još jednu e, stvar trgovina e, divljim vrstama. E, to je nešto o čemu ćemo još raspravljati u odboru, pa možda amandman o tome, ali načelno mislim da trebamo imati pozitivne, ambiciozne izvješće kako bi imali dobili potporu svih klubova i poslali komisiji vrlo jasnu poruku u tom pogledu. Hvala. Hvala za liberale. Izvolite. Hvala. Po mom mišljenju pozitivni učinci trgovina obično nadjačavaju one koji su slabi, e, loši i to bi trebalo biti glavna, glavna poruka našeg izvješća. Mislim da ćemo moći dobro surađivati da konačno izvješće parlamenta bude u pozitivnom tonu kažemo da je izvješće okrenuto budućnosti inovativno, mislim da to treba odraziti u potpunosti u tekstu, što znači da su naši prioriteti promicanje digitalne dimenzije međunarodne trgovine, jačanje razmene e, u trgovinske razmjene u području usluga i također jače, e, zaključivanje odgovarajućih e, trgovinskih sporazuma 21. stoljeće. Nadalje, mislim da možemo nacrt još malo bolje uravnotežiti. Ne treba podopirati samo proizvodni sektor i reindustrializaciju Europe, nego i sektor novih tehnologija, kao što je ranije spomenuto. I svakako tu postoji važno mjesto za standarde i propise, to sve poštujemo, ali možemo ih promicati i s više naglaska na multilateralne propise. Što se tiče NS-a i Kine, to je važno pitanje, e, ali istovremeno znamo e, da će to pitanje biti razriješeno do kraja godine i mislim da je to dugoročni e, izgled za komunikaciju komisije, nešto dugoročno. Dakle, riječi dvije možda bi trebalo dodati o TTIP pregovorima u posljednjim rezoluciji Rekli smo da je zaključenje tog pregovora od političke važnosti i za kraj pozitivna stvar. E, pozdravljamo naglasak na malim i srednjim e, trgovinama u međunarodnoj trgovini, malim i srednjim poduzećima u međunarodnoj trgovini. Evo, hvala. Hvala. Helmut Scholz? E, ne? Da? U ime Goja? Ne? Izvolite. Ipak. Hvala. Ja bih također e, rado, zavijesti, rado zahvalio e, izvjestiteljici koja je obuhvatila razne aspekte, pa samo vrlo kratko e, neke aspekte s moje strane. Govorili smo o temi poštene trgovine, jedne novosti u ovoj trgovinskoj strategiji komisije i to trebamo još jače podcrtati jer time se obvezuje i komisija također u trgovinskoj politici uzimati partnerstvo za ozbiljno. Također zahvaljujem izvjestiteljici na konkretnosti kojom je pristupila i eksplicitnim primjerima koje je navela za izazove kojih se može također držati i mi kao klub svakako imat ćemo niz još amandmana, ali Pokušat ćemo još i produbiti možda neke izjave ili možda ih malo usmjeriti u nekom drugom smjeru. I u tom kontekstu mislim da moramo načelno i u onom odjeljku gdje se govori o uključivanju trgovinske strategije i usmjeravanju e, trgovinske strategije na multilateralnu razinu e, utjecati na trgovinu da ide u smjeru demografskog i demokratskog razvoja. Znači, e, mislim, znamo koliko mi imamo stanovnika, e, Afrika ima 2,5 milijardi ljudi, mislim, e, Azija, Latinska Amerika i tako dalje. Mi imamo čisto drugačije trgovinske tokove koje treba ostvariti i koje treba uzeti u obzir. I također kod ovog pitanja Kine mogu reći da, treba nam možda eh, jasnija izjava, ali eh, status market, market, tržišnog gospodarstva je još nešto što treba eh, pažljivo razmotriti. Znači, posebice u ovom trgovinskom i političkom okruženju što se tiče proračuna, upravo smo njemu govorili i mislim da u onom dijelu gdje se e, govori o e, tome e, u proračunu da tu trebamo ugraditi ove vrijednosti vanjske trgovine Europske unije. Hvala. Hvala Helmut, evo sam se htio najaviti da smo već E, dvije minute iskorištavali i e, e, vrijeme i dobru volju prevoditelja, pa evo samo brzo zelenima još na dvije minute riječ. Hvala, evo kao prvo zahvaljujem izvjestiteljici, a svakako i mi ćemo podnijeti neke amandmane s jedne strane o potrebi izmjene paradigme, jer mislimo da trgovinske politike neće riješiti naše interne gospodarske probleme, transparentnost, demokratičnost, gdje možemo učiniti više, održivi lanci globalne vrijednosti, gdje mislim da možemo uključiti učinkovitije mjere da osiguramo da se trgovinski lanci, e, da se u njima postupa odgovorno, i multilateralne sporazumi također, dakle ne bismo trebali odstupati od multilateralizma i ako ga želimo zadržati, Svjetska trgovinska organizacija e, bi trebala biti u središću naše strategije. Dakle, evo to je samo vrlo, vrlo kratko. E, dakle, smjer naših amandmana zahvaljujem. Hvala i imam još jedno, jedan zahtjev za riječ. E, u ime zastupnika. Evo, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Ovo je vrlo interesantno izvješće i treba E, znači nas navesti članove ovog odbora da e, tražimo od, Europske komisije duboko promišljanje vanjske dimenzije politike. Ono što je izuzetno važno je da građani budu na vrlo transparentan način uključeni u e, trgovinske pregovore i to je jasna poruka. Gospođa Malstrom u tom smislu je napravila neke pomake, no moramo preći sa riječi na dijela. Moramo imati e, pravične trgovinske razmjene, nego moramo prije svega imati e, pregovore sa pravilam, pravilima i normama. Čuli smo povjerenicu i ponekad zaboravljamo kad govorimo o poljoprivredi i industriji da moramo biti oprezni. Kad govorimo o Australiji, Novom Zelandu, CETI i e, ugovoru s Kanadom, onda je to sve nešto što e, trebamo imati na umu. Trebamo imati na umu da su i industrija i poljoprivredni proizvodi nešto izuzetno osjetljivo. Kad se radi o e, lukama, to također moramo imati na umu, da je to osjetljivo pitanje. Moramo imati na umu također da je e, pitanje tržišne ekonomije Kine nešto što je izuzetno važno. A kad, radimo o kad govorimo o pristupu javnoj nabavi i javnim natječajima, također e, je nešto čemu moramo promišljati. Ako njima znači E, želimo da to funkcionira na najbolji mogući način, onda i mi, europljani, kad govorimo o javnoj nabavi, trebamo na neki način osmisliti to što bismo mogli nazvati by European Act. Hvala, evo i komisija u ime Digitrade, Jan Albrecht. Govorimo, dakle, <laughs> o važnim stvarima, ali morat ćete jako kratko. Evo, hvala. Zahvaljujem, evo to sam ja zapravo htjela reći za minutu i pola. E, ako nam e, prevoditelji dopuste, ja neću doista reći nešto toliko intelektualno revolucionalno, pokusat ću e, odgovoriti na najviše stvari što mogu dati. Još jednom hvala izvjestiteljici i kolegama s kojima smo se sastali i e, što se tiče ovih e, stvari o kojima smo govorili, možda evo par stvari da odaberem, neću možda moći sve. Što se tiče transparentnosti, doista smo se trudili proteklih godina i to je uista, doista bio e, glavni fokus naše strategije. Tu se vraćam i na ono što je rekao gospodin Martin, objavljanje mandata, prijedlozi pregovora gdje god je može, dijalog sa civilnim društvom, jer ako pogledamo u perspektivi za 10, 15 i više godina, Mislim, možemo se sjetiti e, ministarskih sastanaka iz Cancuna i Hong Konga. Mislim, doista do, smo daleko došli u odnosu na ono gdje smo sada. E, znači, veliki napredak postignut je. A isto tako, to mislim da je došlo i od slušanja kolega e, a također želim odgovoriti gospodin Metan. Dakle, evo, primljeno je na znanje, što se tiče TISE, prenijet ću to kolegama te na posljedku što se tiče borbu protiv korupcije i povezanim pitanjima pozdravljamo e, ako e, mogu to tako nazvati napore ovog doma u tom smjeru i možemo li nešto u kratko vrijeme učiniti to ćemo još vidjeti ali u svakom slučaju pozdravljam te napore i također e, veselim se amandmanima koje će biti podneseni hvala i na pozitivnim komentarima. Što se tiče komentara gospodina Martina, e, svakako pokušat ćemo e, odgovoriti na one izazove i kao ono što je rekla gospođa Kelma. Što se tiče e, agenda za implementaciju koju je spomenuo gospodin to je također ključna stvar za nas, povezana s trgovinom za sve i možda će nam trebati malo vremena i u e, opće upravi za trgovinu, ali pokušavamo. Što se tiče tržišna, statusa tržišnog gospodarstva Kine. Mislim, to je pitanje e, više političke razine koju po, prepuštam povjerenici Malstrom koja će doći sutra, ali na razini e, službenika, mislim, primili smo to na znanje. Gospođo Klakin, vi ste govorili o digitalnim uslugama i evo još jednom u Genevi u ovom trenutku u kontekstu post Nairobija, to je jedna od e, ključnih tema, tako da svakako to nije ignorirano. Gospođa Nucela govorila je o pitanju pozitivnog versus negativnog i mislim da e, se nadam da će se to čak moći još malo jačati u izvješću našim amandmanima i ni na koji način ne želimo podcijeniti važnost negativnih učinaka eventualnih, ali nadam se da mnogi članovi ovog odbora bi se složili sa glavnim smislom znači da komisija upravo e, želi ovu široku i obuhvatnu agendu kako bi pozitivni učinci nadjačali negativne i mislim da je to pozitivna stvar koju mislim da svima, svi u ovom domu mogu poduprijeti. E, također, gospodin Šolce rekao je nešto o demografskim pitanjima primljeno na znanje i naravno nije to intelektualna revolucija, ali svakako nadam se da sam odgovorio i zahvaljujem e, i prevoditeljima što su nam dali ovu priliku još. Evo, hvala, izvjestiteljica još e, neki komentar koji je eventualno nužan? Hvala, ali evo, obzirom da više nemamo vremena, samo želim zahvaliti svim kolegama na doprinosima, na otvorenosti koju su pokazali i nadam se da ćemo moći dobro još dublje surađivati na sljedećim sastancima i također se nadam da ćemo u sljedećoj prilici kojom ćemo raspravljati ovdje imati malo više vremena za ovu raspravu a koja će zahtijevati možda malo fleksibilniju agendu. Hvala, rok za amandmane 25. travnja u podne i ovime završavam sastanak i podsjećam vas da u tri sata poslije podne e, ponovno nastavljamo s radom. E, imat ćemo ministra za, e, za međunarodnu trgovinu Kanade s nama. Hvala i prevoditeljima što su nam omogućili ovo dodatno vrijeme.